Dobar dan, uvaženi kolege. Započet ćemo s radom. U svojstvu zastupnice Europskom parlamentu već više od deset godina mogu vam reći da u na sastanku odbora FAM e, sala nikada nije bila ovako popunjena. Dakle, proglašavam sjednicu otvorenom i želim svim zastupnicima dobro na ovom ustavnom konstituirajućoj sjednici. Molim vas da pogledate dnevni red. Dakle, najprije ćemo glasovati za predsjednika, odnosno predsjednicu, te jedan po jedan za potpredsjednike. Želim naglasati da ćemo tijekom ovog sastanka raspolagati, odnosno nećemo raspolagati prijevodom na malteški jezik. Gospođa von izvolite, tražite li ste riječ? Najviše hvala. Imam jedno pitanje koje se odnosi na pravilnik koje postavljam koordinatorima ostalih klubova zastupnika. Žela bih znati da li klubovi namjeravaju raditi po sustavu DONT, da li žele poštivati sustav DONT, Hunt, ili možemo tražiti tajno glasovanje za e, glasovanje na E, spomenuta mjesta. Dakle, mislim da bilo bolje da se držimo sustava DHONT, te da se osobno mišljenja ovdje ne mogu nametati, dakle nije potrebno da zauzmemo bilo kakve ideološke stavove. I s tog razloga mislim da bi bilo demokratski da svi klubovi zastupnika zauzmu stavove kao što to kao što je to predviđeno po sustavu DKONT i htjeli bih znati što o tome misle ostali koordinatori. Hvala lijepa. Hvala, gospođo von Stork. Ne mislim da možemo sada otvoriti raspravu. Moramo nastaviti sa sjednicom, ali kao što ste rekli, kandidati koji će biti imenovani su kandidati su od, koji su odabrani po sustavu DONT tako da zati da će taj sustav biti ispoštovan i tijekom ove sjednice. Dakle, cilj ove sjednice jeste da konstituiramo predsjedništvo ovog odbora tako što ćemo izabrati predsjednika i podpredsjednike, njih četvero maksimalno. Nakon izbora ćemo potvrditi kalendar sjednica za 2014. godinu našeg odbora te lingvistički profil sjednica te ćemo onda preći na obavijesti predsjedništva. S obzirom da svi punopravni članovi našeg odbora nisu nazočni, želim vas obavijestiti o zamjenicima koji mogu zamijeniti punopravne članove gospođa Indiko Galpelc, gospođa Konstanz Grip, gospodin Andok Deli, gospođa Sabin Verhajen, gospođa Monika Holmajer, gospođa Lara Komi, gospođa Biljana Borzan, gospođa Marita Uskok, gospodin Mark Tarbela, gospođa Bilbao Barandika, gospođa Intveld i gospodin Stefan Ek. Naglašavam da u slučaju promjena u odnosu na ono što je upravo rečeno, politički, odnosno klubovi zastupnika, nas o tome trebaju obavijestiti prije nego što proglasim glasovanje otvorenim. Mislim da je uprava, odnosno da je tajništvo pripremilo popise nazočnih zastupnika. Kako bi naše glasovanje bilo provaljano, moramo provjeriti raspolažemo li kvorumom. Sad raspolažemo kvorumom od četvrtine zastupnika, što znači, odnosno potrebno da imamo barem devet zastupnika nazočnih sjednici. Prije no pređemo na glasovanje predsjedništva, moramo provjeriti sustav elektroničkog glasovanja. Naravno, koliko nema drugih kandidata, možemo glasovati putem aklamacije. Dakle, zaprimili smo sljedeće kandidature za predsjedništvo. Imamo samo jednu kandidatkinju. Tu se radi o gospođi Irače Garcia Perez iz kluba zastupnika socijalista. Ima li drugih kandidata za predsjedanje odborom FEM? Nema. Dobro, onda možemo glasovati putem aklamacije. Slažete li se? Čestitam gospođi Garcia Perez s kojom surađujemo već dobrih deset godina, tako da sam počašćena počašćena sam time što je mogu dočekati ovdje. Bueno, queridas eh, Dobro, drage kolegice, najprije vam želim zahvaliti na ukazanom povjerenju što ste mi povjerili ovu važnu dužnost u sljedećem parlamentarnom sazivu. Nadam se da će suradnja između svih članova ovih odbora ići u cilju naš, ići u smjeru našeg zajedničkog cilja ostvarenja ravnopravnosti između muškaraca i žena i ja se nadam da ću imati vaše povjerenje, imati, imati vašu podršku i suradnju. I molim vas samo za malo strpljenja u ovih par, par dana dok se e, ne naviknemo na ritam rada u ovom odboru. A sada prelazimo na izbor potpredsjednika. Ponovit ćemo imena zamjenika. U ime Pučana, gospođa Galpelc, Deli, Verheljen i Holmer. Legrip, pardon. Ispričavam se zbog e, izgovora. Obećavam da ću se potruditi i popraviti je. U ime e, iz kluba zastupnika socijalista i demokrata Dancila, Marita Ulfsko i Mark Tarabella. U ime grupa, grupe Alde, Barandika i Sofin U ime Ljevice, gospodin Ek. Ako nema promjena, prelazimo na eh, izbor prvog potpredsjednika. Moramo provjeriti imamo li kvorum za izbor predsjednika, to jest potpredsjednika. Imamo kao kandidatkinju gospođu Materu iz Kluba zastupnika Europskih pučana. Ako nema drugih kandidata za mjesto prvog potpredsjednika, u tom slučaju glasamo aklamacijom i čestitamo gospođi Materi. Sí, por favor, la señora Stork. Da, izvolite, gospođo Stork. Ich hätte gerne die Frage, die ich gerade schon einmal gestellt habe. Najpša hvala. Želim odgovor na pitanje. Dakle, mogu li mi koordinatori reći da li za četiri potpredsjednika se žele držati sustava DONT kao što smo to ranije radili poštujući načela demokratičnosti i želim znati da li je isti postupak predviđen za sva četiri mjesta potpredsjednika. Bueno, no podemos entrar ahora un debate al respecto. Ne možemo sada ući u raspravu o toj temi i mislim da moramo nastaviti sa glasanjem o e, mjestima potpredsjednika kao što je i e, određeno. Stoga prelazimo dalje na mjesto drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. E, tu je gospođa Ines Zuber, kandidatkinja GUEA. Gospođa Zuber je s nama. Imamo li još kandidata ili kandidatkinja? Dakle, aklamacijom smo izabrali gospođu Zuber na mjesto druge potpredsjednice odbora. Por favor, tome su Molim vas da nam se pridružite. Dobro. Prelazimo sada na izbor trećeg potpredsjednika. U socijalisti i demokrati su kandidirali gospođu Blinkević Jute. Ako nema više kandidata, aklamacijom možemo izabrati kolegicu Blinkević Jute na mjesto treće potpredsjednice odbora. Dobro, a sada prelazimo e, na izbor četvrtog potpredsjednika ili potpredsjednice. E, konzervativci su nam proslijedili kandidaturu gospođe Štork. Gospodin Tarabela. Želim samo odgovoriti na pitanje gospođe von Stork i reći joj Naime, da može doći do toga da netko zatraži za ovu ili onu kandidaturu e, tajno glasovanje. E, sustav DONT je jako dobar, ali ponekad može doći do iznimki i ja sam to tražio, odnosno tražit ću tajno glasovanje o kandidaturi gospođe Beatrice von Stork na mjesto četvrtog potpredsjednika. La kolega Win Winservinska. Gospođo Winservinska. Ja zgłaszam wniosek przeciwny. Jestem zdumiona. Željela bih izjasniti svoje negativno mišljenje. Iznenađena sam da nakon četiri glasovanja do kojih je došlo niko nije uložio prigovor i u ovom konkretnom slučaju odjednom imamo zahtjev koji je u potpunosti neopravdan i mislim da se ovdje radi o vidu diskriminacije protiv naše kandidatkinje. To je protiv pravila demokracije i elegancije. Hvala. Si, eh, la kolega Birder. kolegica Birder traži riječ. Najljepša hvala želim e, podržati zahtjev za tajno glasovanje. Naime, u ovom domu zastupnici su uvijek ti koji odlučuju o tome kako će glasovati, glasuju onako kako smatraju da trebaju glasovati. Ovo zadnje glasovanje, ovdje se radi o kandidaturi e, u vezi s kojoj svi mi imamo svoje mišljenje. Mislim da bi bilo dobro da glasujemo o tome da li trebamo tajno glasovati a to možemo uraditi tako što ćemo samo pod, jednostavno podići ruku. No, el, el reglament... Dobro. Poslovnik predviđa da se može zatražiti tajno glasanje i do toga će doći ako šest članova ovog odbora da podršku. Tako da mislim da ne trebamo više voditi ovu raspravu, već da pređemo na glasanje. O tome hoćemo li imati tajno glasanje. Tako da, ako imate svi eh, vaše glasačke kartice... Sinanska. Sinanska. Htjela bih samo izraziti svoje iznenađenje. Ovaj odbor koji govori o ravnopravnosti, o ravnopravnosti muškaraca i žena, govori o kakvoći mogućnosti, a sada upravo diskriminiramo jednog člana i nećemo glasati jednakim postupkom kao i za druge e, članove. Mislim da je to apsurdno i neprihvatljivo. Ako već želimo glasati slobodno i glasati otvoreno protiv, kakav problem imate s tim? Ne, ja neću više sada nastaviti s ovom raspravom i još jednom ću ponoviti. U poslovniku je predviđena mogućnost da se zatraži tajno glasanje za eto jednu od osoba koju ćemo izabrati kao potpredsjednicu ili potpredsjednika. Budući da tako stoji u poslovniku, sada ćemo odlučiti hoćemo li glasati tajno. Treba nam barem šest članova koji žele glasati tajno. Stoga Dakle, molim vas da dignete ruku. Tko, je, tko želi da se tajno glasa? Stoga ima, nas više, ima vas više od šest, tako da ćemo tajno glasati o, e, za mjesto četvrtog potpredsjednika ili potpredsjednika. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes, todas ustedes... Imate svi kartice. Stavite ih u uređaj. Zeleni je za kandidatkinju, bijeli je za suzdržane, a crveno znači da ste protiv. Gospođo Zaborska. Hvala predsjednice. Ja sam zaboravila svoju karticu na drugom odboru, tako da vas molim da uračunate i moj glas, a ja ću dizati ruku. Dobro. Otvaram glasanje. Cerramos el voto. Zatvaramo glasanje. 13 a favor. 13 za, 17 protiv, 1 suzdržani. Stoga gospođa Von Štork nije izabrana za četvrtu potpredsjednicu odbora. El voto para la cuarta vicepresidencia se pospone a la próxima Stoga ćemo četvrtog podpredsjednika ili podpredsjednicu izabrati na sljedećoj sjednici odbora, a do tada čekamo kandidature. Muy bien. Pasamos... U redu. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je provjerit ćemo datume sjednica u 2014. Imate pred vama prijedlog. Samo me zanima da li se slažete s tim rasporedom. U tom slučaju, dakle, da, slažemo se. Sljedeća točka dnevnog reda se odnosi na jezični profil. Želi li netko nešto reći? Bueno, entonces lo damos para aprobado. En cuanto... Dobro, onda je jezični profil također odobren. Što se tiče obavijesti predsjedništva, Nacrt proračuna Europske unije za 2015. je u tijeku. Dat ću vam nekoliko e, rokova. Rok za amandmane je 24. srpnja. Možete dakle podnijeti amandmane. A odobrenje, usvajanje zapravo će se e, odvijati u odboru 3. rujna nakon ljeta. Znači 24. srpnja rok za podnošenje amandmana vezano uz proračun, a treći rujna je e, rasprava u odboru. Ako nema drugih točaka, onda vam zahvaljujem i vidimo se na sljedećem sastanku.